To je izjava komisije vezana uz transparentnost i kontrolu kliničkih ispitivanja. Riječ ponovno ima povjerenik gospodin Andrukaitis. Izvolite u ime komisije. Gospođo predsjednice, časni zastupnici, kao prvo bih i želio izraziti svoju najdublju sučut žrtvama ovog tragičnog incidenta koji se nedavno dogodio tijekom kliničkog ispitivanja u Francuskoj, njima i njihovim obiteljima. I ja vjerujem da su francuska nadležna tijela poduzela sve mjere da se pozabave tom situacijom i da čine sve što mogu kako bi pojasnili što se uistinu dogodilo. Osobno sam u kontaktu sa ministrom zdravlja kako bi mogao pratiti tu situaciju i dalji razvoj događaja u pogledu te istrage. Vrlo je važno da svi pričekamo rezultate istrage prije nego što donesemo bilo kakve zaključke. Klinička ispitivanja su istinu ključna kada govorimo o razvoju novih lijekova i kako bi se mogli poboljšati e, tretmani lijekova koji su već s lijekovima koji su već odobreni. E, ti lijekove uistinu su nekada jedine nada za ozbiljno bolesne pacijente. Recimo kada govorimo o pedijatrijskoj onkologiji, tu postoje jasne poveznice između sudjelovanja u kliničkim ispitivanjima i e, životnim i u očekivanom trajanju života pacijenata. Klinička ispitivanja su područje gdje Evropska upravo vodi u svijetu, e, pogotovo kada govorimo o inovativnim postupcima i visokoj brizi o pacijentima. Mi se možemo složiti, naravno da je transparentnost ključna kada govorimo o kliničkom ispitivanju. Moramo znati tko ih provodi, kada, gdje, koja je svrha i koji su kriteriji regrutiranja. Neka od tih informacija su već na raspolaganju e, u postojećem registru e, kliničkih ispitivanja. I ja sam u konstantnom kontaktu sa agencijom koja se brine o tom registru. i mislimo da rezultati istrage podom ovog kliničkog isjedivanja je nešto što uistinu isto treba objaviti. Europska agencija je isto tako tu uključena kada govorimo o ovim izvješćima u pogledu kliničkih ispitivanja, odobravanja stavljanja na tržište E, Europa će u istinu time postati prethodnikom kada govorimo o podacima u svezi sa kliničkim ispitivanjima. I uskoro će i novo zakonodavstvo ovdje postati primjenjivo koje će biti još važnije u pogledu transparentnosti. Odobrena klinička ispitivanja u Europi će biti pohranjena u jednoj novoj bazi podataka Europske unije kojom će upravljati Europska agencija EMA. Tijekom zakonodavnog e, procesa će se definirati da sav sadržaj bude dostupan javnosti. Nadalje, kada govorimo o javnom interesu, e, objavit ćemo sve što je potrebno u pogledu kliničkih ispitivanja. Imamo i, i sad dakle, jedan vrlo važan alat e, koji će biti od ključnog značaja za funkcioniranje novog zakonodavstva. Time ćemo imati jedan dobar tijek informacija u pogledu tisuća kliničkih ispitivanja koji se svakodnevno provode u Europi. To je zasigurno jedan vrlo složen informatički projekt. Tu je čitav niz tehničkih izazova. Nažalost, taj projekt e, pomalo kasni što se tiče rokova, ali sve strane i EMA i države članice i komisije moraju uložiti još veće napore kako bi ta baza podataka postala e, operativna, kako bi se uistinu mogli primijeniti novo zakonodavstvo. Danas nema elemenata koji kazuju na to da bi primjenjivost svakog jednog programa spriječila ove događaje u Francuskoj. Ja sam siguran da će Europska agencija služiti se svim e, tehničkim instrumentima koje stoje na raspolaganju. Isto tako pozivam sve države članice, jer suradnja između EME i države članice ponekad je uistinu vrlo teška. Dakle, ja pozivam države članice E, da osnaže tu svoju suradnju na ovom projektu. E, gospođo predsjednice, časni zastupnici, žele bih još jedan puta naglasiti koliki je značaj e, velike transparentne kliničke ispitivanja koje ćemo još više ostvariti kroz ovu novu regulativu. Pozivam sve zainteresirane stranke da konstruktivno rade na tome da to zakonodavstvo postane primjenjivo što je to prije moguće. Hvala vam lijepa. Zahvaljujemo povjereniku. Sada dajem riječ zastupnicima koji govore u ime klubova zastupnika. Prvo, gospodin Peter Lizal, on nije tu. Dakle, započet ćemo sa gospodinom Grotevom. Gospodin Grote, izvolite. Dvije minute. Onda ću ja preuzeti ovaj dio od Pučana. Ne. Dakle, klinička ispitivanja i ova nesreća to koje je došlo u Francuskoj je uistinu jedna velika katastrofa. I žrtvama bih još jedan put isto tako želio izraziti svoje saočešće onima koji su povrijeđeni, a imali smo i jednu osobu koja je smrtno stradala. Nakon te katastrofe koja smo imali u Notviku 2006. u Jedinoj kraljevini je EMA izdala e, naputke kako treba provoditi kliničke ispitivanje. Mislim da je to bilo ispravno. Imali smo jednu veliku sigurnost e, i tisuće osoba je sudjelovao tada na kliničkim ispitivanjima. Međutim, sada se postavlja pitanje e, kakva je situacija. Da li nam tu možete nešto više reći u pogledu istrage? koliko se toga pojasnilo, kako djelovanje, e, odnosno učinke ima ovaj događaj u pogledu provedbe postojećeg zakonodavstva koje smo dakle odlučili zajedno sa vijećem clinical trials i što možemo tu očekivati u pogledu ove baze podataka koje ste vi spomenuli to se sve čini vrlo transparentno kada će ova baza podataka uistinu početi funkcionirati kada će ona biti online, kada će biti primijenjena. Ono na što zasigurno isto tako trebamo paziti je da pacijenti upravo u ovoj fazi jedan, u toj prvoj fazi koji su se ovi koji su se i nalazili u toj fazi, da li tu postoje neki prijedlozi komisije, da li tu treba nešto poboljšati, da li je možda tijekom istrage došlo do određenih spoznaja, da možda tu trebamo ponovo promisliti našem zakonodavstvu. Dakle, kakva je situacija, do kakvih rezultata došla istraga? To bi me uistinu zanimalo i još jedan po vam se zahvaljujem gospodine povjereniče što smo tako brzo e, mogli organizirati raspravu o vrlo važnoj temi jer to je nešto uistinu što zanima i cijelu javnost. Hvala, rado ću pričekati da vidim da li će naš kolega stići, ali da tada gospođa Ris. Hvala, gospođo predsjedavajuća. E, nadovezat ću se na gospodina e, Grotea. E, htjela bih reći da svi, dakle, i znanstvenici i studenti i liječnici medicinari e, žele zapravo e, dati svoj doprinos. Znamo što se dogodilo e, u Renu nakon kliničkih ispativanjima. Jedna osoba je im doživjela kliničku smrt, pet osoba imalo vrlo teškoj situaciji i htjela bih isto tako prenijeti svoje, svoju sučut obiteljima nastradalih. E, treba reći da e, su e, klinička ispitivanja više nego ikad neizostavna etapa prije stavljanja na tržište i Europa treba i dalje biti predvodnica u takvim procedurama i treba reći da je Belgija u tom smislu predvodnica i 15% lijekova u Europi vezani su dakle uz ispitivanja iz Belgije. Dakle, nova uredba koja je vezana uz to je trebala biti objavljena 2015. godine, ali je prebačena na 2018. godinu. Isto je tako došlo zapravo do ispitivanja gdje se koriste dvije grupe grupe. Prvo su e, pacijenti e, koji se podvrgavaju ispitivanju. E, dakle, uz velike doze, to se dogodilo i u Renu. I sigurno ćete se složiti da nikad zapravo ubrzavanje tih kliničkih ispitivanja, ne bi, ubrzavanje ne bi trebalo ići na štetu zdravlja građana. Hvala, gospođa Hazekamp. Mikrofon, molim vas. Mm. Gospođo predsjednice, prije nego što lijek bude stavljen na tržište i prije nego što dođe do kliničkih ispitivanja, postoje rutinske ispitivanja na životinjama. Za svaku tvar se koriste tisuće životinja, kao što su psi, zečevi. A u Europi se smatra da to nije etično provoditi takva testiranja na životinjama, osim toga ona i nisu nešto što nam pomaže. Ne možemo reći da lijek siguran samo zato e, što se koristio na životinjama. Mm, ako koristimo takve postupke, životi ljudi mogu biti ugroženi, kao što smo vidjeli u Francuskoj u skladu sa ministrom, e, su te tvari testiralo na životinjama, čak i na čimpanzama. Dakle, imam dva pitanja za povjerenika. Da li je točno da se te tvari ispitivale na čimpanzama, iako je to zabranjeno u Europi? I da li ćete stimulirati korištenje pouzdanih modela kako bismo stvarili veću sigurnost. Minutu i pol, gospođa Rivazi. Hvala. E, samo bih htjela reći, e, gospodine povjereniče, da ne dovodimo u pitanje vaše poštenje, ali e, mislimo da je potrebno odvojiti studiju učinka od kriterija. Govorim o ovoj prethodnoj temi. Treba reći da 17.1. E, smo saznali da je jedna osoba stradala u kliničkim ispitivanjima u e, Renu. I ja isto tako šaljem e, sučut pogođenim obiteljima. Posljedno se problem vezan uz ta stradanja. Mi inzistiramo na e, transparentnosti tih laboratorija, e, laboriti, e, laboratorijima koji provode ispitivanja. Ovdje se radili, radilo o portugalskoj tvrtki. Francuska e, nacionalna agencija za e, sigurnost je objavila izvješće 22.1. ali nismo dobili e, izvješće o farmakološkim učincima tih testiranih proizvoda, a isto tako kad je riječ o testiranju na čimpanzama i ni o tome nismo dobili nikakvo izvješće, a ta agencija ih je mogla dobiti taj e, Portugal, za, portugalski laboratorij se krije iza e, trgovačke tajne. Vi, gospodine povjereniče, možete izvršiti e, pritisak na Europsku agenciju za lijekove. I to je nešto što se na, nadovezuje na ono što je tražila gospođa Ris. On, dakle, E, ona je rekla da se odgađa objavljivanje baze podataka do 2018. godine, a vi imate mogućnost izvršiti pritisak da se ubrza s time, da što prije dobijemo pristup tim informacijama. Hvala, gospodin Zahvaljujem, gospođo predsjednice. Kolege, tijekom prve faze ispitivanja i pronalaženju dakle novog e, profila tog lijeka ne sudjeluje previše ljudi. Mi trebamo biti svjesni toga da svake godine tisuće ljudi, vrlo često studenti koji ne mogu platiti svoje studije, sudjeluju u tim vrstama kliničkih ispitivanja i često u svoje živote opasnostima, a da toga nisu ni svjesne. E, centar koji je proveo ovo ispitivanje navodi da je to bilo potpunosti u skladu sa međunarodnim pravilama, da se pratili svi postupci. Međutim, mi želimo znati što je učinjeno prije to tekstiranja na ljudima, kakvi testiranja na životinjama je provedeno, kakvi drugo testiranje prije nego što su životi ljudi izloženi tom riziku, da li se to moglo izmjeći jer imamo jednu mm, osobu koja je umrla i pet ljudi teško određenih u bolnici, to su sve vrlo ozbiljne stvari E, previše se šuti o tim zdravstvenim stvarima. A sada zastupnici, gospođa Groset. Hvala. Činjenica je da je e, smrt e, zdravog dobrovoljca e, tijekom kliničkih ispitivanja je doista dramatična posljedica ispitivanja. Također iskazujem sučut pogođenim obiteljima. E, francuska ministrica zdravlja je, je zapravo naložila istragu da se vide okolnosti ovog slučaja. E, trenutno imamo samo parcijalne činjenice o ovom slučaju i zapravo istraga je tek u tijeku. Trebamo vidjeti e, zapravo koje su stvarne okolnosti jer se puno toga piše u medijima trebamo vidjeti o čemu se ovdje radi. Radi li se o e, proceduri koja se koristila u kliničkim ispitivanjima, e, o dozi e, i tako dalje. Dakle, sve to trebamo saznati i trebamo biti transparentni. Ono što znamo da su klinička ispitivanja doista ključna da bi se na tržište stavila inovativna rješenja, inovativni lijekovi. Srećom, ovakvi slučajevi su doista jako rijetki. E, gospodin povjerenik nas je podsjetio da imamo novu uredbu koja treba predvidjeti e, pravila transparentnosti koja su vrlo čvrsta i znamo što se događa e, u fazi 1 i e, ta pravila iz uredbe doista trebaju se početi primjenjivati što je prije moguće. To je apsolutni prioritet, to je jako važno i zato pozivam e, od e, komisiju i agenciju da preuzmu odgovornost u pogledu ovog dosjea. Gospodin Pernio, dvije minute. Hvala. E, drama i tragedija u Renu e, na, otvaraju neka pitanja. Prvo, trebamo biti zabrinuti e, zbog toga što francuske zdravstvene vlasti su zapravo čekali e, dugo dok nisu objavili informacije nakon ove tragedije. Mislim da informacije trebaju biti e, dostupne javnosti. Svi trebaju e, znati, dakle javnost treba znati sve činjenice koje se odnose na lijekove koje su se davali. Isto tako smo ipak na, postigli napredak. transparentnost znači da se izvješća s kliničkih ispitivanja ne smiju smatrati e, trgovačkom e, tajnom. Međutim, e, izjave farmaceutskih kompanija, ali i agencije za lijekove se zapravo slažu u smislu određenih granica do kojih treba ići uredba. Postoji i industrijski protekcionizam. Agencija za lijekove je predvidjela proceduru da E, da se uvedu određene restrikcije tijekom kliničkih ispitivanja. Objavljivanje svih podataka vezana uz klinička ispitivanja je uvjet e, da europski građani nakon ove drame u Renu i nakon istrage e, koja će završiti krajem, te krajem ove godine, dakle da budu mirni bitno je da se liječnici ne koriste izvan e, zadanih indikacija i e, postoji potencijal za zloporabe i za nove zdravstvene skandale i e, komisija i agencija za lijekove bi trebali biti pažljivi i pratiti što se događa. E, treba spriječiti da se e, e, opasni lijekovi stavljaju na tržište i da se koriste izvan zadanih indikacija. Gospođa Rid, jedna minuta. Gospođo predsjednice, E, kada govorim kao farmakolog koji je sudjelo u kliničkim ispitivanjima kako znanstvenim tako i komercijalnim, znam koliko su e, važna klinička ispitivanja kada govorimo o razvoju lijekova. Međutim, tu postoji čitav niz poteškoća i nekih lijekova koje danas e, koristimo kao aspirin vjerojatno ne bi bili odobreni danas. Po mom mišljenju E, nemamo baš dobre rezultate. U Jedinoj kraljevini imamo direktivu koju koristimo iz 2001. koja otežava i situacije za one koje sudjeluju u kliničkim ispitivanjima. Tako da kada govorimo o svom vlastitom području e, gotovo je spriječeno bilo kakvo istraživanje. E, e, tada imamo jednu promjenu, imamo uredbu koja se u potpunosti provodi od ove godine. Da li će to poboljšati situaciju? Ne mislim baš kada govorimo o transparentnosti. UKIP uistinu podržava transparentnost kliničkih ispitivanja, međutim mislimo da e, Europski parlament i unije unija ne bi trebali biti oni koji i sami i reguliraju tu temu. Hvala. Gospodin Fernandez, imate jednu minutu. Hvala, gospođo predsjedavajuća, povjereniče. Prije svega, htio bih iskaz, izraziti sučut obiteljima žrtava i želim brzo poravak petero osoba koje su zadržane u bolnosti. E, spremnost e, za e, sudjelovanje u kvalitičkim ispitivanjima podrazumijeva i rizik, ali e, svejedno taj rizik treba biti pod kontrolom, te treba biti spoj s relevantnošću ispitivanja. E, događaj i u Francuskoj o kojima govorimo, uključivali su ozbiljne nus pojave i to je potrebno pomno istražiti. Ako otkrijemo koji su pravi uzroci ove katastrofe, odnosno ako ih želimo otkriti, a, trebamo imati uvid u a, obdukcijska izvješća i klinička izvješća. Na taj način ćemo utvrditi uzrok ove nesreće. Istragu je potrebno provesti brzo i naravno ništa ne smije se skrivati. Sve treba biti dostupno. Trebamo vidjeti koji su uzroci ovog događanja, događaja. I zatražio, pitao bih e, povjerenika e, da nam kaže jesu li e, obdukcijska i klinička izvješća već javno dostupna. Hvala, gospođa Capeson Ruiz. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Povjereniče, klinička ispitivanja su ključna za e, sigurnost i, djelotvornost lijekova i da bi se ona provodila potrebni su ljudi koji će sudjelovati u njima, ali moramo se pobrinuti da e, će njihova sigurnost e, biti osigurana. Kad je riječ o događajima u Francuskoj, oni se ne događaju često, ali ne razumijem zašto nemamo podatke, informacije o tome što se dogodilo, kako bismo ih proučili. Ništa se ne smije tajiti zbog razloga trgovačke tajne i to nije povezano s cijenom lijekova. Ovime se stavlja u prvi plan e, nova uredba, ali trebamo uvesti mjere da bi se povećala transparentnost i sigurnost pacijenata. Isto tako trebamo poticati istraživanja koja su nam doista potrebna kako bismo se borili protiv svih ovih bolesti. Hvala, gospodin Zorinjo. Imate jednu minutu. Gospođo predsjedavajuće, gospodine povjereniče, kako povećati učinkovitost e, lijekova, a istovremeno E, smanjiti rizike, a isto tako povećati atraktivnost ovakvih e, istraživačkih procesa. To je ključno pitanje za zdravstvene sustave e, i za europske građane. Znanstveni napredak u području zdravstva omogućuje spašavanje milijuna života, omogućuje izlječenje od brojnih bolesti, Međutim, to zahtjeva snažno zakonodavstvo, transparentno zakonodavstvo. E, ne smemo pretirati s regulativom u smislu previše rokova i tako dalje, ali treba više dijeliti e, znanje i imati više transparentnosti. Ono što se dogodilo u Francuskoj nas treba navesti da se više još trudimo ići putem e, kojim krećemo. Trebamo osigurati platformu kojom će se minim, minimizirati rizici, maksimizirati koristi kliničkih ispitivanja. E, gospodine povjereniče, pa e, čestitam vam na odluci da e, napravite bazu podataka vezanu uz to. Hvala. Gospodin Kaputo je sljedeći. Hvala gospođo predsjedavajuća. Tijekom kliničkih ispitivanja sigurnost i dobrobit pacijenata je nešto što treba zaštititi. Tragedija koja se dogodila u Francuskoj, međutim, pokazuje da se to ne čini uvijek. Smrt i e, teške posljedice e, testiranja novih, novog proizvoda doista su ozbiljan događaj. To što se dogodilo u Francuskoj događa se rijetko, ali to pokazuje da se puno toga još može popraviti u pogledu sigurnosti kliničkih ispitivanja. Kad je riječ o e, uredbi iz 2014. godine, ona će 2018. tek stupiti na snagu. Do tada e, trebamo provesti e, dodatne dubinske studije kako e, bismo znali puno više o novim molekulama koje će se primjenjivati na ljudima. Također trebamo imati europsku bazu podataka o kliničkim ispitivanjima. Trebali su nam e, podaci iz e, baze podataka o prvoj fazi kliničkih ispitivanja. Potrebna je implementacija uredbe i treba ubrzati njezino stupanje na snagu. Hvala. Posljednji govornik je gospodin Gospođa Lauristin. Gospođa predsjedavajuća, gospodine povjereniče, i ja se pridružujem onima koji su izrazili sućut obiteljima stradalih. To je doista tragičan slučaj. Svi znamo da ovaj tragičan događaj očito pokazuje da uredba koja je usvojena u travnju 2014. godine je nešto što treba staviti u uporabu što je prije moguće, a treba je izmijeniti zato što u toj uredbi nisu u tu uredbu nisu uključena ispitivanja u prvoj fazi. Kad je riječ o bazi podataka i očekivanjima da će to biti o koristi, e, u rujnu 2014. godine komisija je rekla da će u prosincu 2014. godine da će sve pripremne radnje biti dovršene i da će započeti rad na bazi podataka. Pa me zanima zašto to sve tako dugo traje. Molim vas da nam date nešto više informacija o bazi podataka, o njezinom sadržaju, o dostupnosti, a i o razlozima zašto sve to tako dugo traje. Dragi kolege, ovo je bio posljednji komentar. Sada ćemo prijeći na postupak spontanog javljanja na riječ. Gospodin Polčak se prvi Hvala gospođo predsjedavajuća što ste mi dali riječ. Ja sam čvrsto uvjeren da nijedno kliničko ispitivanje ne smije dovesti do žrtava, do hospitalizacije e, ljudi. S druge strane, mislim da zaključci koje smo čuli tijekom ove rasprave zapravo su me naveli na reakciju. E, htio bih podržati povjerenika u pokušaju da dođe do točnih informacija. Trebamo vidjeti kakva je situacija. Ovdje se ne radi zapravo o, o, trci za objektivnim informacijama koje možda neće biti potpune. E, potrebna je i interna istraga. Gospodin Marija se sljedeći. E, hvala. Ovdje govorimo o potrebnoj dodatnoj kontroli nad kliničkim ispitivanjima. Ono što se dogodilo u Francuskoj nam je poznato. Pet osoba je hospitalizirano i bore se za život. Jedna osoba je preminula. E, cilj tih ispitivanja je da se poboljšaju e, e, lijekovi i liječenje, istraživanje u medicini je doista rašireno, međutim potrebno je više transparentnosti i kontrole nad kliničkim ispitivanjima. Ponekad isto tako vidimo da postoje određene informacije o negativnim rezultatima koje ne dobivamo, a da se objavljuju pozitivni e, rezultati informacije. Potrebno je da cijela farmaceutska industrija e, objavi sve rezultate od prve etape ispitivanjima, a to je predviđeno i e, pravilima Međunarodne zdravstvene organizacije. Gospodin Ferrera. Hvala, gospodin gospođo predsjedavajuća. Građani bi trebali imati povjerenje u, u zdravstvene vlasti, e, u javna tijela, ali i u privatna tijela koja se bave razvojem novih lijekova. Ali da bi se to dogodilo, moramo se pobrinuti da postoji pravo na istinu i na transparentnost podaci, svi podaci koji su vezani uz nove lijekove u fazi testiranja i informacije o svim e, ispitivanjima koje se, e, koje se provode trebaju biti javno dostupni. Izvješća agencija za lijekove, etička povjerenstva, uključene kompanije i svi oni koji provode klinička ispitivanja svi oni bi trebali omogućiti nadzor, razmjenu dobrih praksa, smjernice i isto tako omogućiti provjere e, prirode e, studija. I isto tako trebaju informirati javnost o rezultatima ispitivanja i mogućim e, pogreškama. Istina i transparentnost su, na, su najbitniji. Hvala, sada bih se htjela pridružiti svim onima koji su izrazili e, sučut zbog događaja koji su dogodili. E, e, transparentnost je doista bitna. Gospodin Andruj Katis, izvolite. Gospođo predsjedavajuća, E, htio bih reći da je doista to točno. Transparentnost i istina su najvažnije kad govorimo o kliničkim ispitivanjima. E, trebamo znati koja se ispitivanja vode, kada, tko ih provodi, koja je njihova svrha i naravno, apsolutno trebamo znati njihove e, ishode. U, suradnji s agencijom EMA ću zapravo saznati određene detalje bilo je tu i određenih tehničkih pitanja. Ali kad govorimo o tragičnom događaju u Francuskoj, kao što znate, istrage i francuskih vlasti i policije su u tijeku. Još nisu poznate sve okolnosti. E, nekoliko kliničkih hipoteza postoje, ali kao što znate, još uvijek ne mogu e, e, komentirati samu istragu, ne mogu zbog e, pravnih obveza. Nažalost, sada nije trenutak da to prokomentiram. Ovo je doista jako osjetljiva situacija. Uvjeren sam da ćemo uskoro saznati sve detalje, ali moramo promjeriti sve, pričekati i dakle, pričekati završetak istrage. I nakon toga ćemo biti u mogućnosti postaviti sva pitanja o transparentnosti i dobiti sve informacije o ovoj situaciji. Ali trenutno je istraga u tijeku i nažalost nisam u mogućnosti intervenirati. Hvala što ste nas umirili. Uvaženi